Dobro, onda možemo nastaviti ponovno sa našim radom. Nadležna talijanska tijela informirali su o izboru gospodina Giovanna Barbagano za 11. Eh, ožujkem eh, ove godine, da će on biti član eh, našeg doma, zamijenit će gospođu Francesku Baraku. U skladu sa člankom 7 zakona o uvođenju o uvođenju općeg i izravnog e, izbora zastupnika u parlamentu i članka 4 našeg poslovnika, on mi primamo njegov e, to na znanje. Potom prema članku 3 stavku drugom pravilnika on ima puno pravo sudjelovati na sastancima parlamenta i sastancima organa e, svih drugih tijela parlamenta uz uvjet da njegov mandat nije osporen te da da pismenu izjavu da ne obnaša niti jednu drugu dužnost koja se protivi obnašanju mandata u Europskom parlamentu. Hvala gospodine predsjedajući. Htio bih e, obznaniti parlamentu nešto vrlo ozbiljno što se događa u Francuskoj republici i što ugrešava demokraciju i vladavinu prava. Radi se o kršenju osobnih sloboda. Jedan bivši